everything is fine. Honorable members. Poštovani zastupnici, dame i gospodo. I politiske drivkrafter. Og det er mit Mislim da bismo trebali iznijeti određena razmatrana o političkim prioritetima. Moj je cilj pridonijeti stvaranju jednog uravnoteženog svijeta, jednog društva gdje ljudi mogu stremiti ka svojim snovima i brinuti se za svoje obitelji, za svoje najbliže i također jedno društvo gdje ljudi, priroda i klima su ravnoteži, jedno društvo gdje je gospodarstvo održivo tako da ne stvaramo dug koji će optoretiti buduće generacije. Jedno otvoreno društvo koje će zajamčiti slobodu i raznolikost svima. Ako me potvrdite za povjerenicu za tržišno natjecanje, zalagat ću se za ono čemu sam posvetila svoj dosadašnji politički život, odnosno da ni mali ni veliki ne budu pregaženi, niti isključeni, niti iskorištavani od onih koji koriste svoju poziciju sile. Zahvaljujući slobodnom i pravednom tržišnom natjecanju vidimo da iz dana u dan nastaju nove ideje i zahvaljujući tome možemo nuditi potrošačima nove proizvode po prihvatljivim cijenama i to je ključ slobode. Za mene je posebna prilika obratiti se ovom odboru. Prvi puta sam e, ukoračila u Europski parlament e, prije 25 godina kada sam bila stažist ovdje i nikad tada ne bih mogla pomisliti da bih danas mogla stajati pred vama u ovoj ulozi. To mi je doista velika čast i to činim sa velikom skromnošću. Imala sam 21 godinu kada sam ušla u odbor za europske poslove moje političke stranke u Danskoj i od tada vodimo kampanju pod sloganom Mi vjerujemo u Europu i ja također u nju vjerujem. No, prije tri godine, gotovo na e, taj dan postala sam ministrica za gospodarske poslove i unutarnje poslove i prisustvovala sam prvom e, sastanku odbora za gospodarstvo i financije. Tada je vladala velika nesigurnost i u vijeću sam vidjela i prepoznala kako se povjerenje u Europsku uniju pretvorilo u konkretna rješenja za Europsku uniju. ovu oluju možemo jedino tako zajedno izdržati da budemo jedinstveni. Ako budemo održavali obećanja koje smo si dali međusobno i ako budemo radili u korist zajedničkog interesa. To je bio taj duh koji nas je nosio i zahvaljujući mudrim odlukama koje su donijeli komisija, vijeće i parlament uspjeli smo suzbiti krizu. Počela sam s ovim prisjećanjima zato jer namjeravam unijeti isti duh e, u dužnost za koju se danas natječem. Vjerujem da je obrana zajedničkih interesa doista značajna za politiku tržišnog natjecanja. Ja nisam navikla se služiti gradioznim riječima, ali mislim da njih treba upotrijebiti kada želimo opisati značaj izvršnih vlasti koje obnaša komisija na području tržišnog natjecanja. Neutralnost, nepristranost i strogost u provođenju vladavine prava. Neutralnost, nepristranost i strogost kada je riječ o činjenicama, o ekonomiji i pravu. To će biti temelj mojeg djelovanja. Slušat ću sve. Od najvećih multinacionalnih kompanija do predstavnika malih poduzeća, od država do građana. Ali analiza mojih osoblja i također moje osobno, moj osobni sud neće pasti ni po čiji utjecaj. Autoritet e, provedbe naših zakona o tržišnom natjecanju ovisi o neovisnosti, o nepristranosti, o poštivanju povjerljivosti u obradi pojedinih predmeta. Ako me potvrdite kao povjerenicu, ja ću to neumorno braniti. Provodit ćemo istrage i predlagati odluke kolegiju bez obzira nacionalnost kompanije na njezinu veličinu i na njezinu istaknutosti i slučajevama e, državne pomoći bez obzira na to koje su zemlje uključene u predmet. To su za mene vrijednosti prava o tržišnom natjecanju i među mnogim stvarima koje se divimo u Europskom parlamentu, jedna je od tih upravo vaše zalaganje za ove vrijednosti. I ako me potvrdite, radujem se radu s vama kojim ćemo osigurati tu nepristranost, neutralnost i strogost koje uvijek moraju biti naše temeljne vrijednosti u provedbi prava o tržišnom natjecanju. Kriza je suzbijena, da. No, u proteklih nekoliko godina Europa je proživjela recesiju, sve veće siromaštvo i vrlo nesigurne izglede za budućnost. Izazov koji je pred nama je očit odnosno ponovno postaviti Europu na noge i potaknuti rast, stvoriti radna mjesta, unijeti inovacije, vratiti dinamiku i društvenu koheziju. Politika tržišnog natjecanja igra ključnu ulogu u ostvarenju poziva izabranog predsjednika Europske komisije na poticanje rasta, zapošljavanja i ulaganja kojima ćemo riješiti globalne izazove za našu industriju, veliku i malu. Moj sveobuhvatni cilj bit će nadvladavati one ključne prepreke rastu inovaciji koje stvaraju radna mjesta. Poduzeća su uspješna kada se natječu na temelju vlastitih zasluga i sposobnosti, no na važnim tržištima poput energetskog tržišta i digitalnom sektoru posebna je e, pozornost posvećena i potrebna kako bi glavni dionici poštivali pravila. I to je tim važnije jer omogućuje inovacije i na taj način mala i srednja poduzeća mogu procesi. Na području državne pomoći ja ću se nadovezati na program za državnu pomoć i modernizaciju. To je modernizacija koja će omogućiti zemljama članicama da e, preuzmu sve veću aktivnu odgovornost za pruženje državnih potpora, a što je još važnije, to će povećati transparentnost e, i omogućiti onda građanima da prepoznaju kako koristimo iako nedostatne javne resurse. Građani moraju imati jasniju sliku o tome kako se koriste javna sredstva kako bi mogli i bolje sudjelovati u našim javnim raspravama. Ponekad provedba državnih potpora spajanja i e, propisi antitrust podrazumijevaju određenu cijenu koju moramo platiti u e, kratkom roku. Pravedno tržišno natjecanje i promjene na tržištu donose također i stvarni rast. Isplate se u tom smislu, ali isto tako mogu imati u kratkom roku određenu društvenu cijenu, socijalnu cijenu. Ja ću raditi sa zemljama članicama i regijama na tome da e, ta djelovanja te aktivnosti ne spriječe strukturne reforme, također ću sa njima surađivati na tome da se poduzmu mjere koje će popratiti tranziciju i koje će voditi u potpunosti računa o socijalnoj dimenziji. Naša politika tržišnog natjecanja temelji se na potvrđenim i zdravim načelima koja su ugrađena u ugovore i koja su također izdržala kušnju vremena. Ako želimo zadržati jedinstveno tržište otvorenim i osigurati pravedno pravedno natjecanje za, za sve, to moraju biti naši glavni i neposredni ciljevi. No, trebamo ostvariti pri tome također i najvažnije ciljeve, stvaranje radnih mjesta kako bi Europa mogla ponovno procvjetati. Mnogo toga se dogodilo otkako su osmišljen prvi propisi o tržišnom natjecanju u ugovorima, a to je zapravo i ublaženo rečeno, jer sada je naše gospodarstvo digitalno i to i također drugi razvoj događaja predstavljaju izazov i tako će i biti u budućnosti jer ćemo morati stalno pratiti kretanja na tržištima kako bi naši alati ostali oštri, kako bi ostali suvremeni i kako bismo mogli preduhitriti promjene u našim gospodarstvima. U tom svjetlu e, politika tržišnog natjecanja igra ključnu ulogu kako bi nam pomogla da ponovno dohvatimo rast. Smatram da e, zapravo tu nije samo riječ o tvrtkama ili o potrošačima, nego je riječ o građanima, riječ je o ljudima, o nama. europska poduzeća, mala i srednja poduzeća kao i velike multinacionalne kompanije natječu se u globaliziranom svijetu i ova disciplina koju nalažu europski propisi u tržišnom natjecanju mogu pomoći našim poduzećima da budu inovativnija i snažnija. Čini se da neki govore da postoji proturječje između politike tržišnog natjecanja i industrijske politike. Moram ipak sa skromnošću reći da se ne slažem s time. Tržišna e, politika tržišnog natjecanja nam je potrebna jer na jednaki način su nam potrebna istraživanja i razvoj, ulaganja i kapital i također visoko kvalificirana radna snaga. Štititi poduzeća od tržišnog natjecanja nije zdrava industrijska politika jer to ide na teret potrošača. Zbog toga ovaj resor tržišnog natjecanja zapravo nije usamljen, ne postoji u vakuumu. Upravo suprotno, zapravo bolji propisi mogu pomoći u daljem razvoju i mogu poduprijeti jedinstveno tržište i mogu potaknuti i konkurentna poduzeća. To vidimo također u sektoru telekomunikacija gdje su tržišta i dalje u nacionalnoj domeni i nakon niza godina nakon liberalizacije. Čini se da neki kažu da se ne možemo priušiti učinkovito tržišno natjecanje e, na domaćem tržištu kada tržišta u trećim zemljama nisu pod e, učinkovitim nadzorom. Ja se ne slažem. Najbolji način da se pripremimo za e, konkurentnost vani je da budemo konkurentni na domaćem terenu. Zato namjeravam poticati suradnju sa kolegama povjerenicima, ali to je također još jedan razlog zašto tržišno natjecanje ne postoji u vakumu. A tu imam i još jedan razlog. Radujem se suradnji s vama, uvaženim zastupnicima, u odboru Ekon, ali i u drugim odborima, ali isto tako i neformalnom radu, zato jer vi poznajete svoje birače bolje od ikoga, čujete njihove brige i njihove nade. Uvaženi zastupnici, moramo pokazati da smo u stanju pružiti rješenja tamo gdje su potrebna europska rješenja. Da citiramo gospodina Junkera, pri tome moramo biti ambiciozni kada je riječ o velikim stvarima, a skromni kada je riječ o malim stvarima. Nedavna modernizacija sustava državnih potvora nas je navela na pravi put i također će nam usmjeriti ka točkama gdje je naša pomoć najviše potrebna, a pri tome će omogućiti zemljama članicama da rade ono što najbolje rade. Kada je riječ o antitrust politici, moramo se usredotočiti na ključna područja. Ja sam za snažnu konkurenciju, ja neću sprečavati velike kompanije da se natječu zahvaljujući svojim zaslugama, ali neću okljevati propitivati ponašanja velikih subjekata kada oni budu istiskivali nepravedno manje konkurentne. Nadam se da će u vama prepoznati iste vrijednosti. Naime, politika tržišnog natjecanja e, nije zapravo neko birokratsko pitanje, niti strogo tehničko pitanje. Ona se mora temeljiti na vrijednostima. I to prepoznajem u Europskom parlamentu, i nadam se da ako me budete potvrdili da će to prepoznavati u načinima na kojima ćemo surađivati i naravno zalagat ću se za dijalog pun poštovanja sa Europskim parlamentom i sa ovim odborom ne samo kada to bude formalno potrebno nego kad god to bude moguće. To je zapravo središnji interes Europskog parlamenta. Vi predstavljate europske birače i nadam se da će ova godina označiti početak e, doista intenzivnog i plodonosnog partnerstva. Hvala vam.